Dobro jutro, dame i gospodo, možemo li započeti s radom? Imamo dosta stavki na dnevnom redu, dosta glasanja. Hvala što ste svi došli na vrijeme i mislim da možemo početi. Prije nego što počnemo s glasanjem, moram vas informirati da Nažalost, gospodin Omarži ne može biti danas ovdje. I zato točka 16 u našem dnevnom redu će biti odgođena za drugi sastanak. Dakle, to je vama na znanje. A što se tiče predstavnika Europske komisije, ako su sada ovdje, ne još. E, dakle, njegovo mišljenje će biti predstavljeno na jednom od sastanaka u prosincu, tako da točka 16 neće biti danas na dnevnom redu. Sada smo spremni za glasanje. Prvo glasanje bit će o mehanizmu za rješavanje pravnih i upravnih prepreka u prekograničnom kontekstu. To je jedan od zakonodavnih dosijeja za koji smo odgovorni. Naš izvjestitelj, gospodin Van Miltenburg, je predstavio nacrt izvješća 15.10. Imali smo 119 amandmana i 11 kompromisnih amandmana su grupe ispregovarale. Mišljenja daju odbori Envi i oni su dali svoje prijedloge. Prije nego što krenemo na glasanje, da ću i riječ izvestitelju i zatim e, klub EPP-a me obavijestio da se njihovi izvestitelji iz želi javiti za riječ. Izvolite, gospodine Van Miltenburg. Ja ću samo kratko prije svega hvala izvjestiteljima u, Sijeni u Sjeni na konstruktivnom pristupu. Nadam se da će EPP glasati za ovo izvješće znajući da smo raspravljali o dobrovoljnoj bazi ovog izvješća, vidjet ćemo. Također hvala svim službama parlamenta, tajništvu pravnoj službi, svima koji su surađivali na ovom kompleksnom dosjevu, također i pravno kompleksnom. Dakle, hvala i nadam se da će gospodin Sela biti konstruktivan kao što je bio EPP tijekom prvih sastanaka izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Gospodin Sela, izvolite. Hvala lijepa. I još jedan puta zahvaljujemo kolegi i ostalima, uključujući izvjestitelja, za jednu vrlo živu raspravu. Što se tiče ove uredbe. Međutim, u jednoj točki i Kolega von Milburg je već to spomenuo, nismo mogli doći do dogovora. Kao što znate, od početka mog djelovanja ovdje u parlamentu sam bio jako za to da u središtu našeg rada bude prekogranična suradnja, kohezija. Za mene znači da pogotovo u pograničnim područjima se može usko surađivati usprkos još uvijek postojećih državnih granica. Međutim, često to nisu samo državne granice, nego i različiti pravni sustavi pojedinim državama članicama koji otežavaju situaciju kada govorimo o prekograničnoj suradnji. Dakle, prekogranična suradnja je nužna. To smo mogli čuti i jučer. Postoji već e, instrument za teritorijalnu e, suradnju i jako puno takvih partnerstva već e, postoji. Međutim, postoji i čitav niz partnerstva koje ne možemo ugurati u taj već postojeći okvir i to smo više puta mogli čuti kada smo saslušali odgovorne osobe koje djeluju unutar prekogranične suradnje. nije prihvatljiva situacija da recimo odobrenje za jednu autobusnu liniju između dva susjedna grada koji su samo s lijeve i s desne strane granice kao što je Frankfurt ode iz Zubice da pet godina traje ta cijela priča. Mislim tu ne možemo govoriti o nekakvom duhu europske suradnje. Zato mi je bilo drago što je 2014. Luksemburg tijekom predsjedanja započeo sa ovim prijedlogom ove uredbe koje bi trebalo još više pojednostaviti život protu e, u, e, u pogledu prekogranične suradnje usprkos i različitih e, pravnih sustava. Dakle, da lokalne zajednice mogu same odlučivati temeljem kojeg oblika žele surađivati. Sad već dobivamo pisma iz zemaljskih parlamenta, iz glavnih gradova e, koji se plaše za suverenitet e, države, e, što je potpuno neosnovano, jer suverenost svake države je zapisana u našim ugovorama i nitko ne želi tu ništa mijenjati. Međutim, tu se zbiljam radi o tome da dalje moramo poticati europsku suradnju. Međutim, ako ovu uredbu stavimo na raspolaganje dobrovoljnosti država članica, onda bojim se da će doći do puno nesporazuma, nekada i tvrdoglavosti mm, u administrativnim glavama naših država i da će se to prije spriječavati nego što će se poticati. Stoga bih ja htio da ovaj pravni instrument postane više obvezujuće naravi. Jer to će samo pomoći regijama da e, dobiju ono što i oni žele, dakle da dobiju dobre metode s kojima će moći ostvariti i prekograničnu suradnju. Stoga sam Protiv svih ovih amandmana i prijedloga je se predlaže jedan dobrovoljni aspekt e, i glasat ću protiv toga. I nadam se da će kolege biti istog mišljenja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodin Zeller. To je bila iznimka, nećemo otvarati raspravu, ne danas. Imamo sada glasački popis i na to ćemo se usredotočiti. Dozvolite mi da danas bude malo sporija jer imamo jako komplicirane dosije. Neću se žuriti, imamo vremena. Dakle, polako ćemo glasati. Pučani, vas ima 13 zastupnika. Vi ste obično jako aktivni, ali samo 12 zastupnika iz vašeg kluba može glasati. Mr. be like... Gospodin Olbricht će biti kao promatrač. Hvala. U redu možemo sad početi kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Dakle, elektronsko glasanje, kompromis 5, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. 18 za. 11 protiv. Kompromis 5 se usvaja. Amandman 62 je sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeriti? 67. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 69 je sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Za? Protiv? suzdržani, usva se. Amandman 72, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usva se. Sada glasanje u bloku na za određeni broj amandmana, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo elektronski glasanje u bloku, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usve se. Odbija se. Provjerit ćemo. Možda sam pogrešila, Dakle, 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I odbija se. Hvala. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Amandman 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 95 i 96 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje u bloku, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 114. Amandman 100 i zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 103. Oprostite, dakle to, to je bilo zajedno 102 i 103. Možemo li ponoviti glasanje na 102 i 103? Tko je za? protiv, suzdržani, usvajaju se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo četiri amandmana zajedno, 107, 108, 9 i 10 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Sada imamo dva amandmana, 111 Isto 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada četiri amandmana zajedno, 24, 25, 26 i 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dva amandmana, 114 i 115 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman 116 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada NV1, uvodne izjave, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13. Da, provjeravamo NV1, uvodna izjava 2a, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 30 je sljedeći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 32. Za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 33. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada NV2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 Uvodna izdjela 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Provjerit ćemo. Kompromis 2. Elektronska provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Amandman 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 47, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo. Amandman 51. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i odbija se. Jasno. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ako želite provjerit ćemo. Kompromis 4, provjera, otvoram glasanje. Zatvorom glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 61. Elektronsko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada idemo na završno glasanje elektronski. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ovo su suzdržani Dakle, izvješće se usvaja sam suzdržan. Dakle, imamo 14 za, 1 protiv i 15 suzdržanih. To znači da se usvaja. Da, usvaja se, oprostite. Oprostite. Sada moramo glasati za mandat. Molim vas, glasajte za mandat za među institucijske pregovore elektronski i ovo je poimence. Otvaram glasanje. And Zatvaram glasanje. I sada imamo mandat za pregovore. Hvala. To je bilo naše prvo glasanje danas. Hvala na vašoj strpljivosti. Oprostite za pogrešku koju sam napravila. Sada nastavljamo s glasanjem. o sljedećem, sljedećem mišljenju, to je mišljenje o uspostavi Invest EU programa. Izvjestiteljica je gospođa Westfall, predstavila je mišljenje u rujnu. Imali smo 245 amandmana i na kraju imamo 21 kompromisni tekst klubova. Vodoći odbori su Ekon i Budžet. Oni će glasati 3.12. o ovom izvješću. Gospođo Vestval, izvolite. Da, samo kratko prije nego što pređemo na veliko glasovanje. Ja sam kod predstavljanja izvješća već e, rekla da bi htjela prekrižiti ovaj Member State Compartment e, e, jer u istinu smo imali jednu načelnu raspravu o našoj samosvijesti. U tom smislu bih e, željela i čestitati tajništvu regiji Beata i kolegici koji su uistinu jako puno truda i rada tu uložili. Jer e, da posuda se izvodi member state compartment, to je uistinu e, veliki posao i svima vam se najsrdačnije zahvaljujem i zanima me kako će sad taj rezultat izgledati na kraju. Za mene je to zbiljan bila ta crvena linija, ili bi to došlo do cjelokupne promjene e, sustava, dakle strukturna politika, strukturna politika, politika potpora je opet nešto mm, drugo, tako da mislimo da bi to trebalo ostati. Hvala vam lijepa. Thank you. Uh, Hvala. Sada ćemo započeti s glasovanjem o ovom dosjeu. Jučer smo spomenuli dva put ili tri put da očekujemo ovo glasovanje danas kako bismo znali kako dalje s drugim dosjeima. Sada krećemo s amandmanom 12 i 127. Oni su identični. Radi se o brisanju. Tko je za? Protiv? budući da je ovo početak glasovanja, provjerimo. Provjeravamo 12 i 127 elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ako je usvojeno, onda prelazimo na amandman 109. Tko je za? 109. Tko je protiv? Suzdržani? Provjerimo. 109. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. And the vote is close now. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Odbija se. 11. Prelazimo na amandman 11. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Ista stvar, usvaja se. Želite provjeru? Elektroničko glasovanje, amandman 11, otvaram glasovanje. And the vote is closed. glasovanje. Odbija se. Dobro. Idemo na amandman 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 16. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zadržavamo istu podjelu po klubovima. Idemo dalje. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kao i u prethodnom slučaju. 18 tko je za? Zajedno sa amandmanom 164 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4 i 71. Identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja. Amandman 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 111 se ne razmatra. zbog drugog amandmana koji je odbijen. Sto četrdeset osam je identičan kao i sto četrdeset devet izvolite amandman 112, mislim da on nije jedan kao jedan, je, nije jednak amandmanu 111 nisu apsolutno identični, pa glasujemo zasebno o njima, ali nijedan od njih se ne razmatraju zato što smo odbili 124. U redu, ispričavam se. Prelazimo na 148 i 149. Identični su, glasujemo zajedno o njima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Usvajaju se. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 46. Tko je za? 125 se odba, odbija i glasujemo o zadnjem dodatku as of climate mainstreaming. Je li svima to jasno? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. O tome smo već glasali. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 128 se ne razmatra. Idemo na 132 ili 129. Odmah idemo na kompromis. Odlično. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 154. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15, 159 i 160 identični su. Zajedno njima glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 166 se ne razmatra zbog amandmana 162. Isto vrijedi i za 165. Ne razmatra se dakle i prelazimo na 169. Ne, i ni taj se ne razmatra. Idemo izravno na amandman 174. A ne, ni on se ne razmatra. Isto vrijedi i za 77, pa prelazimo na 78. 178. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 180. Elektronička provjera. Otvoram glasovanje. And the vote is closed. And it is rejected. Odbija se. Ista većina. 181. Who is in favor? 181. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 182 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 184 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 190 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8. Želite provjeru? 190 tko je za, elektronička provjera, ispričavam se, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. Moram priznati da me to doista iznenadilo. Molim vas, podižite ruke pri glasovanju. Naravno, ne obje, već jednu, ali učinite to na vrijeme. Jer e, sam počinila neke pogreške i žalim zbog toga. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 198. 198. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 196 se ne razmatra, 197 također, 217 se također ne razmatra, 81 se ne razmatra, 131 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo isto se ne razmatra, 79 se ne razmatra. 215. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 215. Elektronička provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 80 se ne razmatra. Amandman 199 i 200 identični su tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Osamdeset dva i 83 su također identični, ne razmatraju se i prelazimo na amandman 84 ili 82. 201. Amandman 201. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 202 se ne razmatra. Je li to točno? Isto vrijedi i za 203. 203 203 o tome glasu. o tom amandmanu moramo glasovati. Znači 203. Dosta mi je čudan ovaj popis za glasovanje. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 204. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 206. On razmatra se ili ne? glasujemo o 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 207 i 208 su identični. Glasujemo zajedno o njima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se usvaja se. 209 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvjesto koje je za, protiv, suzdrž, suzdržani. Mislim da je to odbijeno. Želite provjeru? 214. Ispričavam se. 213. Elektronička provjera, otvoran glasanje. And the is closed now. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Da. Dvijesto šesnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvijesto osamnaest. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 219 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 220 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 223 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Identični 216, 224, 225, 2, znači 26, 224, 225. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 225. Elektronička provjera. otvoran glasovanje. And the vote is closed now. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Upravo sam vidjela da nam jedan glas fali. Netko nije glasovao. Odbija se. Prelazimo na 226 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 27 i, 2, i 209. Identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 230 se ne razmatra. 231. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 233. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 234. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 235. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 236. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 237. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 238. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 239 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 240 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 241 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 243 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 244 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 245 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržani,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 usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 49 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 Koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 73. Tko je za? On se ne razmatra. 77 se ne razmatra. 78. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 79. Se ne razmatra. Kompromis 18 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 96. Tko je za? Ne, ispričavam se, on se ne razmatra zbog amandmana 12. 97. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeriti? 97. Elektroničko glasovanje, otvoram glasovanje. zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Danas mi morate dati otkaz. Možda sam e, prebrzo zaključila. Kompromis 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 identičan je kao a, amandman 103 i 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo sad na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Mišljenje se usvaja. Čestitke. Gospođo Vestval, želi ste nešto reći? Ehm, ja, vielen Dank ehm, für, da, hvala lijepa na ovom rezultatu glasovanja. Nisam baš iskrenčeno s tim računala, ali nakon što je odlučujuće glasovanje odmah na početku nekako dobiveno, zahvaljujem vam i nadam se da ćemo imati dalje dobre rasprave ovdje u odboru, prije svega što se tiče i regionalne politike. Hvala lijepa i zahvaljujem vam na vašoj podršci tijekom glasanja. Idemo sada dalje na sljedeće današnje glasovanje. To je mišljenje u pogledu zaštite proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u području vladavine prava u državama članicama. Naš izvjestitelj je gospodin Van Miltenburg. On je iznio nacrt svog mišljenja. Mislim da je to bilo možda u listopadu, ne sjećam se baš točno. Imali smo 128 amandmana. E, imamo sada i čitav niz kompromisnih amandmana. Želite li se javiti za riječ? Izvolite da, nažalost, ovo je dosta kontroverzna tema, pa nam je teško tu doći do nekih kompromisa. Ja sam zbiljem učinio najbolje što sam mogao, barem imamo neke kompromise. Ali na kraju imamo amandmane koji idu u sve moguće pravce, pa ćemo jednostavno morati glasati. Dakle, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i tajništvu da smo barem uspjeli doći do nekih kompromisa. Pa se nadamo da ćemo ipak imati neko mišljenje jer je važno utjecati i u ime ovog odbora s našim mišljenjem na e, ostale odbore, dakle i Lidi Bađi Kons, tako da se nadam da ćemo doći do nekog rješenja. Hvala. Idemo sada na glasanje i započet ćemo s amandmanom 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Nastavljamo s amandmanom 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 40 i 41 identični. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 42. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, idemo provjeriti. 43 Elektronska provjera, izvolite. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Idemo na 44. Amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 50, 52, 53, 54 i 55. Glasamo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Svi ovi amandmani. 48. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 51. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Želite provjeriti? 56 za. A želite se javiti za riječ? Izvolite. Moj izvjestitelj u Sjeni je predložio usmeni amandman da se izbriše ovaj srednji dio teksta. To znači da bi tekst onda bio sloboda mišljenja, izražavanja, uključujući e, slobodu medija, udruživanja i akademske slobode. Hvala lijepa. Dakle, to je usmeni amandman na amandman 56. Je li netko protiv usmenog? Onda glasamo 56 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno je. 57. Za? Protiv? Suzdržani? Idemo provjeriti 57. Elektronska promjena, otvaram, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvojeno. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Idemo provjeriti. 58. Ne vidim ruke. Elektronsko glasovanje otvaram. Zatvaram. I usvojeno je. Moram vidjeti vaše ruke. Gospodin Van Isteraj misli da je dovoljno da se vidi samo njegova ruka. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 60 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 61 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 62 za protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti. 71 elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje i usvojeno je. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 73. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 74. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 75. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 76 i 77 identični je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78, 79 i 80 identični tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali idemo provjeriti. Tri amandmana 78, 79 i 80. Elektronska provjera. otvaram glasovanje. Zatvaram. I usvojeno je. Osamdeset jedan i osamdeset dva identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 83 i 84 identični. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad idemo na 89 za, protiv, suzdržanim, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, Da, ovo je uz usmeni amandman. Gospodin Van Milterburg, u tekstu kompromisa mi bismo predložili da se izbriše posljedna rečenica koja započinje s tim da komisija isto tako može uzeti u obzir kriterije koji se koriste u kontekstu pristupanja uniji do oporezivanja. Hvala. Je li to jasno svima? Jeste primili točan tekst usmenog amandmana? Dobro. Je li netko protiv usmenog amandmana? Ne. Onda glasamo o kompromisu 5 uz e, usmeni amandman. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 102 i 103, identični. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105 za, protiv, suzdržani, odbijeno. To je dakle, zajedno sa 106 i 107. Ne, ne, ispričavam se, ne. Sad idemo na 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 107 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 109 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sto dvanaest sada za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sto trinaest za, protiv, suzdržani, usvojeno. 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117 za ne razmatra se jedan jedan pet jedan jedan sedam jedan jedan osam jedan jedan šest se ne razmatraju sve njih se ne razmatra idemo sada na 3 i jedan, jedan 9 koji su identični tko je za i 120. Dakle, 3, 119 i 120 identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Želite provjeriti? Dobro. Provjeravam amandmane 3, 119 i 120 elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram i odbijeno je. Sto dvadeset jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno je. dvadeset dva za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 2, 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 124 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 125 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 126 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 127 za, protiv, suzdržani, odbijena. 128 za, protiv, suzdržani, usvojena. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijena. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, Suzdržani. Idemo to provjeriti. 29. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. I zatvaram. Usvojeno. 28. Ne razmatra se. Idemo na kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Trideset za protiv suzdržani Odbijeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada idemo na završno glasovanje i otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. I usvojeno je mišljenje. Imamo mišljenje. Mogu samo postaviti pitanje. Vidim da je izvjestitelj glasa protiv izvješća. Možemo li pitati izvjestitelj će li on i dalje imati svoje ime ili, ili će snositi posljedice? Politički za mene je neprihvatljiva. Između ostalih stvari smo glasali samo da e, jednoglasno donesemo odluke slično članku 7. Međutim, to ne funkcionira. Ja mičem svoje ime s ovog izvješća mislim da nećemo imati dobro mišljenje e, koje možemo predstaviti, dakle odboru za kontrolu proračuna i odboru za proračune. Dakle, skidam svoje ime i htio bih biti konzekventan u pogledu svog e, glasanja protiv ovog mišljenja. Hvala lijepa, hvala na pitanju, hvala na odgovoru. Dakle, povlačimo vaše ime do ovog mišljenja. Budući da smo usvojili mišljenje, mi ćemo podnijeti ovo mišljenje dakle, vodećim odborima ja ću staviti svoje ime kao predsjedateljice u ime mišljenja. Dobro. Idemo sada na sljedeće glasanje. Koje će možda biti zanimljivo kao i drugo. Evo naše zadnje glasanje tijekom ovog jutra i to je nacrt mišljenja u pogledu programa potpore strukturnim reformama. Ekon i budžet, odnosno odbor za proračun i odbor za gospodarsku monetarnu politiku su vodeći odbori. Dobili smo 152 amandmana. Imali smo tu različita stajališta u pogledu dijelova teksta u mišljenju. Dakle, imamo manji broj kompromisa i većinom ćemo sada ovdje glasati u ovom odboru o amandmanima. Htjela bi se zahvaliti izvjestiteljima u sjeni jer ja sam izvjestiteljica i idemo odmah preći na glasanje. Stvari su još kompliciranije. Započet ćemo s amandmanom 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 72 za

Glasamo zajedno o svima njima tko je za, protiv, suzdržani i odbijeni su svi ti amandmani. Idemo na kompromis 11. Tko je za, protiv, suzdržani, osvojeno. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 90, amandman 90 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti amandman 90. Elektronska provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Osamdeset devet za protiv suzdržani odbijeno. 91 za protiv suzdržani odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, odbijena. 94 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Oni su identični sa 98, ispričavam se, nisam to rekla. Idemo sad na kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 105, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 107 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, da, uz usmeni amandman. Je li netko protiv tog usmenog amandmana? Ne. Onda glasamo s usmenim amandmanom. 109 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti. 109. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sto deset. Tko je za? Protiv? Vidjela sam samo dvije ruke. 110 za. Hvala. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 111. Amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 112. Za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114, 116, 117 i 122 povezani amandmani. Glasamo zajedno tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 118 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 120 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 121 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Povezani amandmani 123, 124, 125 tko je za? Protiv? Suzdržani? Idemo provjeriti. 123, 24 25 zajedno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo dalje. Amandman 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 127. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 128. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 129. Za? protiv, suzdržani, u se. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 134 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Provjera 134, otvoram glasanje. Sve imamo manje i manje glasova. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Moja greška. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140 se povlači, 142 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv,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 Amandman 40. 40 i 41 su identični. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 61, otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Usva se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 7, dakle, elektronski provjeravamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasanje elektronsko. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I mišljenje je usvojeno. Hvala. Hvala vam svima na strpljenju. Završili smo glasanje. Bilo je sporije nego inače, ali bilo je važno da sve bude jasno. Hvala. we Možemo li dalje s radom? imamo još točaka na dnevnom redu. Predlažem da naša sljedeća točka dnevnog reda rasprava o izvješću misije delegacije odbora Ređi na otok Reunion u Francuskoj u rujnu, da se to odgodi zato što već imamo pisano izvješće s te misije. Ali imamo informacije da je došlo do nekih neugodnih situacija u tome i bilo bi dobro da gospodin Omarže bude ovdje da nam da relevantne informacije o tome. Dakle, ako se slažete, odgodit ćemo ovu raspravu o izvješću o toj misiji kada gospodin Marže bude ovdje. U redu. Prelazimo onda na sljedeću točku. 1. lipnja 2018. komisija je predstavila svoj paket reformi o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. To uključuje prijedlog kojem se uspostavljaju pravila za strateške planove koje će izrađivati države članice u okviru ZPPA, a koje će financirati Europski fond za jamstva u poljoprivredi i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Osim toga, takozvani ZPP strateški planovi i taj prijedlog uspostavlja odredbe vezano za tip intervencija država članica koje će se provoditi izravnim plaćanjima, mjerama za ruralni razvoj i sektornim programima. Odbor regiji izabrao je gospodina Ropea kao našeg izvjestitelja za naše mišljenje. Danas će on predstaviti svoj nacrt mišljenja. Gospodin Rope, imate riječ, a zatim ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. Hvala predsjedateljice, uvaženi kolege, kao što je predsjedateljica spomenula, predstavljamo mišljenje našeg odbora regiji vezano za ovaj projekt. Ja bih zahvalio svom timu jer zajedno s njima smo pokušali procijeniti situaciju u europskom poljoprivrednom sektoru i ruralnom sektoru. Pokušali smo naći neke prijedloge i imamo 87 zapravo dosta prijedloga. To su različite preporuke i prijedlozi da se uredba poboljša. Nadam se da ste već imali priliku pogledati e, naše prijedloge i rado bih čuo vaše povratne informacije, vaše kritike, vaše prijedloge i komentare i onda možemo svi zajedno dalje raspravljati o ovom predmetu i vidjeti kako riješiti ovu kompleksnu situaciju. dakle kako stajalište možemo zajedno naći i predložiti odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ovo je jako važno područje ne samo u poljoprivredi, već i također za život u ruralnim područjima i regijama. Postoje mnogi aspekti koji doprinose razvoju regija, podržavaju njihov razvoj i šteta je što je komisija relativno negativna u svom pogledu. U ovom programu su doneseni neki od najvećih rezova i nisam siguran da je europsko selo, zašto je ono postalo tako nepopularno, da se, da se moraju rezati sredstva za to jer oko četvrtine sredstava će se ukinuti iz proračuna. Postoji mnogi drugi izazovi u Europi kao što su Brexit i ostalo vezano za sigurnost, vezano za znanstvena istraživanja. I zašto tu selo mora nositi najveći teret eh, tih rezova? Kad pogledamo razinu prihoda, prihodi ruralnih područja su gotovo upola manji od onih urbanih područja i zašto onda želimo i dalje smanjiti njihove prihode. Drago mi je što se mišljenje parlamenta razlikuje u tome od mišljenja komisije i ja predlažem da se vratimo na prijašnju razinu financiranja i da se držimo stališta da fond za ruralni razvoj ne bi trebalo rezati i trebalo bi ga ostaviti na razinama iz 2014. Bilo je također neugodno vidjeti da je komisija predložila povećati ovaj udio sufinanciranja Dakle, gospodarski subjekti će morati udvostručiti iznos svog financiranja za različite projekte ruralnog razvoja. I mislim da ovime ne možemo baš biti zadovoljni jer može doći do toga da u bogatim državama projekti budu provedeni uspješno, a u manje razvijenim državama zbog manjka e, vlastitog financiranja projekti neće moći proći i onda može doći do toga da sredstva se uzmu slabim, e, manje bogatim državama i da se prebace ovim bogatijim državama, a to nije dobro. Mislim da se treba vratiti na prijašnji, prijašnje zahtjeve za sufinanciranje. Jučer smo razgovarali o regionalnoj politici Europske unije, mislim da bi to trebalo koordinirati sa kohezijskom politikom. Zadovoljni smo s programom LIDER. Želimo da se ruralne zajednice šire i razvijaju i želimo u svakoj državi, u svakoj zajednici e, vidjeti dobre inicijative i aktivnosti, ali opet iz nekog razloga komisija predlaže da se financiranje programa LIDER smanji za dva i pol puta. I to nikako ne razumijem, zato što ovaj program ne samo da održava te zajednice već također doprinosi očuvanju ruralne populacije. On daje podršku mladima i potiče ih da ostanu na selu. A mi znamo da moderni problemi postoje gdje s kojima se suočavaju mladi poljoprivrednici. Želimo da imamo sve više mladih poljoprivrednika i trebamo im ostaviti prilike na raspolaganju. Također smatram sa, da kako imamo sve manje i manje radnih mjesta za mlade, sada manje od 6% poljoprivrednika u Europi su mladi poljoprivrednici, ponekad je to i manje. Mislim da treba povećati podršku mladim poljoprivrednicima, obuhvatiti ne samo one do 40 godina, već i one do 45 godina starosti. I tako bismo mogli potaknuti više ljudi da uđu u poljoprivredni sektor, da se presele na selo, pokrenu svoje poslovanje. Važno je i e, imati, pratiti ciljeve održivog razvoja ne samo tradicionalno, već trebamo se baviti i budućim perspektivama. Potrebna nam je raznolikost na selu. Ne samo one profitabilne aktivnosti, već također trebamo i podržati i manje profitabilne sektore, a koji su jako važni za očuvanje biološke raznolikosti, borbu protiv klimatskih promjena preporučio bih do 30% e, sredstava da se preusmjeri u mjere koje su orijentirane na budućnost, na primjer borba protiv klimatskih promjena i slične stvari, a ne samo tradicionalne koje su fokusirane na produktivnost, jer u budućnosti ćemo imati mnogo više koristi od tih mjera. Imamo sve veću konkurenciju, ne samo među državama članicama Unije i njihovih regija, već također na globalnoj razini imamo negativne učinke od strane trećih zemalja i stoga je e, jako bitno da se držimo svojih preuzetih obveza. Također je važno da u određenim slučajevima kad govorimo o pojednostavljenju da budemo u mogućnosti prilagoditi uspješne politike, da smanjimo birokraciju i da dozvolimo državama članicama da uspostave vlastite zaštitne mjere. Također mislim, međutim, da to nije univerzalno rješenje, ne trebamo to pratiti u svim slučajevima. U nekim slučajevima trebamo spriječiti da države članice uvode dodatnu birokraciju i dodatne zaštitne mjere na, na lokalnoj razini. Mnogi se stanovnici gradova također bave poljoprivredom. Želim vam privući pažnju na to i trebamo i njima pružiti odgovarajuće uvjete da se nastave baviti tim poslom. Također što je važno u sektoru su, eh, je spolna ravnopravnost i prava žena. Imamo tu određene slučajeve gdje se ljudima ukidaju eh, socijalna jamstva u pogledu kad obavljaju pomoćne poslove i to dovodi do poteškoća u njihovom životu, dakle nedostatak socijalne sigurnosti. Također vidimo velike nesrazmjere u razini potpore. Trenutno imamo gotovo trostruke razlike i trebamo poticati konvergenciju, dakle smanjenje tih nesrazmjera Nažalost, do 2013. nisu sve države uspjele dostići europski prosjek i stoga to trebamo pokušati učiniti u sljedećem razdoblju, dakle ne konvergenciju od, od 80%, već da do 2027. imamo potpunu konvergenciju od 100%. i ne smijemo imati situaciju gdje u nekim državama poljoprivrednici smatraju da su građani drugog reda, da nemaju određene mogućnosti zbog tih nesrazmjera u prihodima. Već vidimo neke prosvjede pred zgradama komisije i vijeća. E, tijekom sljedećih dana 13. očekujemo još jedan važan događaj jer e, građani inzistiraju da imaju pravo na jednake prilike i mislim da je to važno pitanje, moramo to finalizirati. Želim pokriti još jedan aspekt gdje mislim da komisija ima pogrešnu perspektivu. Radi se o regionalnim tijelima u Europi jer od 2016. sve više regija imamo nego što komisija predlaže oni kažu da nemaju podatke, ali na primjer u mojoj državi u Češkoj i Latviji imamo nove regije koje se osnivaju, komisija ih ne želi prihvatiti zbog nedostatka statističkih podataka. I zbog toga će doći u situaciju gdje do 2027. te regije koje su pravno odobrene i formirane u pojedinim državama neće biti obuhvaćene pravnim okvirom. Mislim da to nije pošteno zato što u tim državama imamo ogromne razlike među regijama. To je možda i nekad naša krivica. I mi želimo smanjiti te razlike, ne samo među državama članicama, već i unutar država članica, među različitim regijama jer iako možda nekad trošimo mnogo novca, ti jazovi se još uvijek povećavaju. Također je važno pratiti ključne usluge koje imamo u ruralnim područjima. Znamo da se populacija smanjuje u ruralnim područjima, i određene socijalne zdravstvene službe, vladine službe nisu profitabilne u tim regijama i stoga se one ukidaju i time se pogoršavaju uvjeti života i onda se ljudi, mladi ljudi pogotovo, žele preseliti u veće urbane centre gdje im je to sve dostupno. Dakle, na neki način mi ne sprečavamo taj proces i tu imamo onda efekt lavine gdje ljudi napuštaju ruralna područja, nema radne snage. I ako se sve bude temeljilo samo na profitu, naravno te usluge u ruralnim područjima ne mogu se natjecati sa urbanima, one nisu profitabilne, ali su potrebne građanima. Dakle, to je još jedan problem na koji sam htio ukazati. E, imam još nekoliko ideja o lokalnim zajednicama i skupirama. Dakle, program LIDER mislim da je uspješan, da ima dobru budućnost i trebamo osigurati istu razinu financiranja kao i prije, jer već imamo u određenim državama rezove, ali moramo dati, moramo osnažiti lokalne zajednice da iskoriste svoj potencijal u potpunosti. I zato trebamo izbjeći otvorene javne natječaje koje se temelje samo na tome jer nekad imamo jako dobro pripremljene projekte, imaju, imaju dobro su opisani, ali oni ne dolaze zapravo od lokalne zajednice. Ako centralna vlast odlučuje umjesto lokalnih zajednica, zašto se onda pretvaramo da financiramo te lokalne zajednice? Oprostite, možda sam predugo govorio. Rado ću čuti vaše komentare. Ne vidim gospodina Budu, ima li netko da se javlja u njegovo ime? Ne. Gospođa Garcia Perzi, onda sljedeća, izvolite. Presidenta, i eh, breve ponente... Hvala predsjednice. Bit ću kratka jer je izvjestitelj detaljno obrazložio sve stavove. Dakle, općenito podržavam većinu ovoga što je rekao izvjestitelj, međutim, spomenula bih nekoliko Prvo, vjerujem da bismo u ovom odboru trebali se baviti sa proračunom za ZPP i rezovima koje želi komisija. Ovaj parlament se već zauzeo protiv tih rezova za tradicionalne politike kao što su regionalna politika i ZPP. Mislim da se svi slažemo i razumijemo da je ZPP jako učinkovit instrument za regionalni razvoj. I da bismo zato trebali održati svoje stajalište protiv ikakvih vrsta rezova. Zato što prvotni prijedlog komisije predviđa rezove od preko 15% za ruralni razvoj, a to za mnoge od naših regija znači da bi ih moglo dovesti u tešku situaciju vezano za razvoj programa i aktivnosti. Ovaj prijedlog od komisije da se izmijeni trenutni ZPP, da se uvedu ovi strateški planovi, mislim da tu postoji rizik. A to su već mnogi od nas rekli komisiji vezano za ponovnu nacionalizaciju poljoprivrednih politika. ZPP je zajednička politika i ona treba takva i ostati. Mislim da je to ključno ako želimo upravljati svojim regijama na pravi način. Dakle, to je važno. Što se tiče ciljeva koje je predstavila komisija, vizavi elaboracije strateških planova, izvjestitelj je spomenuo žene, a ja bih inzistirala na tome. Trebamo uključiti novi cilj među one koje je predložila komisija. Kad govorimo o ciljevima vezanim za prihod, tržište, mlade, okoliš i tako dalje, mislim da su svi ti ciljevi dobri, ali u istu razinu bismo trebali uključiti žene u ZPP. Žene su od uvijek ključne, one su oslonac našeg ruralnog okoliša. Moramo osigurati da njihov rad u, na ruralnim područjima bude vidljiviji i ključno je da uključimo u reformu ZPP-a specifične instrumente za to pitanje. Mislim da također na neki način trebamo uključiti u ove ciljeve pitanje toga da se građani zadrže tamo gdje jesu. Dakle, komisija i parlament već su zauzeli stajalište vezano za korištenje instrumenata, uključujući i ZPP-a, za borbu protiv depopulacije ruralnih područja. Mislim da je ključno da moramo u tom strateškom planu imati mjere za borbu protiv depopulacije, dakle da ljudi ostanu živjeti na ruralnim područjima, da se otvaraju radna mjesta, da učinimo taj ruralni okoliš privlačnim kako bi se omogućio rast, zapošljavanje, pogotovo za mlade i za žene. Da bi mogli oni graditi svoju budućnost na tim ruralnim područjima. Zbog toga je ovaj problem depopulacije ključan. Zaključila bih s dva konkretna elementa. Što se tiče vanjske konvergencije, potpuno razumijem što izvjestitelj govori. Mislim da taj cilj vanjske konvergencije trebamo postići, ali tijekom ovog financijskog razdoblja to će biti jako teško. Imamo manje novca na raspolaganju za ZPP i ovdje govorimo o vanjskoj konvergenciji u jako kratkom eh, periodu potrebne su to, tu gospodarske prilagodbe i u mnogim slučajevima to bi značilo da korisnici koji trenutno dobivaju sredstva iz EPP-a, da bi im se drastično promijenila ta sredstva. Dakle, razumijem vaše argumente, ali moramo biti realistični po pitanju našeg vremenskog okvira. I za kraj imam jedno konkretno pitanje u regionalnoj sferi mislim da definicija stalnog pašnjaka, da je to važno. Prije godinu dana Omnibus je usvojio definiciju trajnog pašnjaka, a to je važno za razvoj stočarstva u nekim regijama, je to ključno. Postignuti je sporazum, o tom se pregovaralo s komisijom i državama članicama, i u ovom novom izvješću čini se da je iz njega nestala ta definicija. Već smo se o tome složili. Mislim da je važno da se vratimo na tu definiciju koju smo usvojili u uredbi Omnibus što se tiče stalnog, stalnih pašnjaka. U ruralnom području, u nekim područjima, ovo pitanje je doista jako važno. E, htjela bih zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. U svakom slučaju rado ću sudjelovati u raspravi kada se podnesu amandmani kako bismo mogli e, u ovom tekstu zapravo uvrstiti, odnosno uzeti u obzir sve stajalište. Nitko iz ecr nije ovdje, tako da mi dopustite da predstavim stajalište izvjestitelja u sjeni u ime Aldea, jer Elsika Tajnen, nažalost, nije mogla doći, tako da me zamolila da pročitam njezino stajalište. Gospođa Katajnen bih htjela zahvaliti izvjestitelju na mm, jako dobrim idejima vezanima u zajedničku poljoprivrednu politiku i odnosno uz e, strateške planove u okviru ZPP-a koje se predlažu. Bitno je osigurati dovoljnu razinu e, fleksibilnosti za države članice kako bi mogli implementirati te planove, budući da e, poljoprivredni sektori sektor unutar Europske unije su jako, jako različiti od zemlje do zemlje. potrebna nam je hrabrost kako bismo modernizirali novi ZPP i da povećamo subsidijarnost. Nekoliko konkretnih komentara o tome kako dodatno poboljšati prijedlog komisije vezano uz ruralni razvoj. Mislim da je to relevantno za regiji. Jako, dakle, važno je poduprijeti ne samo start-up fazu ruralnih poduzeća, kao što sada komisija predlaže, već i razvoj poslovanja već postojećih e, mikropoduzeća i malih poduzeća u ruralnim područjima. Osim toga, važno je poduprijeti e, različita ruralna poduzeća. Startup, bioekonomija, e, turizam i druga, druge sektore u ruralnim područjima. Mislimo da članak 69 je previše uzak u tom smislu prepoznaje vezu ruralnih područja i njihov, njihovog poslovanja sa šumarstvom, ali e, pristup treba biti širi. Prema ovom prijedlogu e, jako velik broj poduzeća ključnih za održivost ruralnih područja bilo bi isključen. Razvojna pomoć ima snažan pozitivan učinak na otvaranje radnih mjesta te na rast e, nepoljoprivrednih poduzeća, a to je nešto što treba uvidjeti. To je stajalište gospođe Katajnen. Gospođa Damato čini mi se nije ovdje, pa predem riječ ostalim e, članovima koji su se javili za riječ. Gospodin Polčak, izvolite. E, hvala što ste mi dali riječ. Uvjeren sam e, da je ZPP doista zreo za modernizaciju. To je potrebno kako bismo se mogli suočiti sa klimatskim promjenama i to u trgovini, u bioekonomiji. Također je bitno da se riješi problem obnovljivih izvora eh, energije, kružne ekonomije i tako dalje. Isto tako se slažem s time da financiranje ZPP-a i dalje ostane ključni element ZPP-a u budućnosti, zato što je to nužno kako bi se održala vitalnost ruralnih područja. Ali mislim da da ta pomoć treba biti e, ciljanija, pogotovo kad govorimo o malim i srednjim poduzećima. Za razliku od velikih poduzeća, koja imaju koristi od svoje veličine i ekonomske snage, mala i srednja poduzeća zapravo su u nepovoljnijem položaju i često su mm, manje konkurentni. Stoga upravo takva poduzeća, mala i srednja, nude mogućnost e, boljeg postupanja sa okolišem i konkretnije sa zemljom. Ako e, plaćanja za male i srednje poduzeće nadalje ostaju, ostanu ista, velika poduzeća će dodatno ojačati na tržištu, a mala će biti dodatno oslabljena. To je prvi komentar. Slažem se s izvjestiteljem koje kada kaže da da sredstva za regionalni razvoj ne treba smanjiti, već upravo suprotno, treba ih povećati. E, dio koji se odnosi na jamstva i na lider treba povećati. Potrebna je snažna veza između kohezijske politike i Fonda za ruralni razvoj treba znati primijeniti te postupke, treba ih pojednostavniti za korisnike kako bi te regije mogle optimizirati sve mogućnosti za financiranje i osigurati e, ulaganja u regionalna ruralna područja. Slažem se isto tako i sa stajalištem koje se odnosi na specifične potpore vezane uz Europski jamstveni fond. Izvjestitelj kaže da je to način da se privuče mlade u ruralna područja, a jedno vrije, isto vrijedi i za ruralna poduzeća. mislim da te specifične, odnosno posebne potpore trebaju pomoći i malim poljoprivrednicima, dakle opet govorimo o malim i srednjim poduzećima, E, htio bih da se više posvetimo svim pravilima koja su vezana uz e, plaćanja u okviru ZPP-a. Nije moguće da pomoć, odnosno potpore za mali i srednje poduzeća zapravo završe u džepovima velikih kompanija koje lažno deklariraju svoju veličinu. To je naravno pitanje nadzora, ali je to nešto što se događa u stvarnosti. Stoga treba nadzirati i pratiti e, sve to. Hvala, gospodin Bogović, izvolite. Hvala. Poljoprivredna politika e, se temelji na ugovoru Europskoj uniji Cilj je osigurati hranu e, stanovništvu i osigurati dostojanstveni prihod poljoprivrednicima i cilj je osigurati razvoj ruralnim područjima. Novi prijedlog tem e, je usmjeren na okoliš klimatske promjene te ulogu e, poljoprivrede u ublažavanju klimatskih promjena. Isto tako se unosimo, nosimo, suočavamo s novim izazovima ljudi napuštaju selo, e, populacija stari, to je tako tipično za selo. Postoje dvije vrste konvergencija. S jedne strane distribucija, postoji distribucija između država članica, stvaraju se razlike kojih treba smanjiti, a s druge strane je tu i ta činjenica da je zemlja koncentrirana u rukama velikih veleposljednika. Ne možemo takvo zemljište nazvati farmom, odnosno poljoprivrednim gospodarstvom. Gospodin Hogan želi koristiti subsidijarnost kao novi važan dio ZPP-a. imamo okvirnu uredbu koju mogu izjednačiti sa partnerskim sporazumom. I to je nešto što je novo u poljoprivrednoj politici. Prije svega imali smo sukladnost koja proizlazi iz ugovora, a sada je ona transformirana u strateški plan, a on uključuje oba stupa. Ali veliki Problem je to što eh, oba stupa ZPP-a te svi fondovi koji su vezani uz kohezijsku politiku se suočavaju s velikim eh, financijskim rezovima. Ono što je potrebno učiniti je povećati sredstva za poljoprivredu, a ne ih smanjiti ili barem ih e, zadržati na istoj razini. Strateški planovi sada e, daju veću odgovornost državama članicama. Čini se da države članice ne mogu kriviti e, komisiju, odnosno Brisel za sve nedostatke. E, države članice će morati preuzeti više odgovornosti. E, postoji rizik zato što je Europa previše raznolika i moguće je da će doći do poteškoća u implementaciji strateških planova u nekim državama članicama, može biti određenih kašnjenja. E, Nešto više ću reći u, kada se sljedeći put javim za, za riječ. Dakle, ja mislim da treba podržavati obiteljska gospodarstva, e, male poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike, ali isto tako trebamo paziti na one koji se bave poljoprivrednom već desetljećima. Znači, mislim na starije poljoprivrednike, ne smijemo ih zaboraviti. A isto tako moramo kombinirati te, ta sredstva kako bi mladi i stari poljoprivrednici imali koristi od toga transfer znanja, digitalizacija, to su važne stvari i to je povezano s liderom i sa regionalnim razvojem. Imamo PAM, inicijativu Pametna e, sela, koja je također jako važna. Nije dovoljno imati samo poljoprivrednike na selu, već i selo treba biti živo i trebamo ulagati u zdravstvenu skrb, obrazovanje, edukaciju, inovacije i istraživanje. I mislim da će tada inicijativa pametnih sela doprinijeti ostvarenju tog cilja. Ne bi trebalo biti kompeticije između e, našeg odbora i odbora za poljoprivredu. Mi zapravo se držimo istog cilja, a to je revitalizacija sela. Nadam se isto tako da ćemo imati ne samo E, program za gradove, već i za selo, koji će i da će on uključivati sve mjere koje su potrebne kako bi se promicao razvoj sela. I na kraju, nadam se da će države članice imati dovoljno vremena za uspostavu novih mehanizama kako bi preuzele e, nove zadaće koje proizlaze iz strateških planova. Hvala, gospodin Van Nistelrooy. Hvala. Puno toga treba ovdje obaviti s obzirom na broj podnesenih amandmana. Mislim da je pristup vrlo temeljit. Imam nekoliko komentara. Kad je riječ o regionalnoj politici, mi se bavimo pametnom specijalizacijom i pokušavamo progurati tu ideju. Države članice bi doista trebale dati sve od sebe kako bi osigurale stvarnu specijalizaciju, kako bi dakle bile u stanju ponuditi prave vještine. Moramo vidjeti e, što odgovara kojoj regiji. Ali naravno, govorimo o proizvodnje, ali trebamo govoriti i o e, preradi proizvedenoga. To je ono što nedostaje. Moramo vidjeti što će tržište e, apsorbirati. E, vrlo često se događa da dodana vrijednost zapravo proizlazi iz prerade. Ono što je bitno je ono što možete prodati u doćanu. Poljoprivredni proizvodi ne bi se trebali doživljavati isključivo kao hrana, već i kao vrsta sirovine u održivoj kružnoj ekonomiji. Možete proizvoditi krumpire i druge proizvode i proizvoditi ih dakle u kvalitetnim uvjetima. Isto kao i neke druge proizvode. Nije to pitanje samo tehnološke razvijenosti starih država članica. Pitam se što bi bilo moguće za neke druge države članice, primjerice Poljsku. To su ljudi e, koji gube stanovništvo iz ruralnih područja. Treba gledati cijeli lanac i težiti pametnoj specijalizaciji. Ovdje govorimo o vrsti ekosustava koji je atraktivan za kompanije koje će se specijalizirati i preseliti tamo. Možda bi i zadruge mogle početi razmišljati u tom smjeru. Da ne bismo morali nužno razgovarati o dolasku industrije, već bi poljoprivrednici mogli nešto napraviti po tom pitanju. Zatim je tu i socijalna, odnosno društvena dimenzija. E, postoje područja gdje postoje veliko iseljavanje u Poljskoj, primjerice istočnoj Poljskoj i Poljskoj. I nova ekonomija bi tu mogla odigrati određenu ulogu. Mi smo usvojili e, prijedlog rezolucije mm, na jednom od prethodnih sastanaka. Nova tehnologija, nova povezanost mora postati dostupna u tim regijama jer te regije možda mogu samostalno djelovati, ali bi se možda ove metode mogle e, upotrijebiti kako bi se prekinuo taj egzodus iz tih područja. Stoga u tom smislu podržavam vaše ideje i možda ću podnijeti amandman koji se odnosi na, na to. Hvala. Ovo je bio zadnji doprinos odbora regiji. Sada predajem riječ predstavniku e, Europske komisije, gospodin Milošev. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, gospodine izvjestitelju, uvaženi članovi odbora, odgovorit ću na nešto. Dakle, budući da su gotovo svi spomenuli proračun, počet ću s tim komentarom. Naravno, mi se slažemo da s time da e, ruralni razvoj može biti uspješan sam ako imamo dovoljno sredstava. Ali općenito, opći kontekst uključuje rezove e, koje pod utjecajem negativnih e, učinaka Brexita. U e, prijedlogu VFO-a mi bismo trebali obuhvatiti nove prioritete kao što su sigurnost i migracije i otuda ova ograničenja. Naravno, unutar ovih limita mi želimo zadržati dovoljnu potporu ruralnim područjima i povjerenik je jasno rekao da ne želimo smanjiti razinu potpore. Samo e, preraspodjeljujemo rashode između komisije država članica. U tom kontekstu držimo da pažljivo programiranje kojim se teži sinergijama s drugim e, europskim e, financiranjima i nacionalnim instrumentima će biti od pomoći. Htio bih spomenuti da također postoji mogućnost e, transfera između stupova, znači uz uobičajene transfere postoji mogućnost, dakle uz uobičajeni e, transfer e, koji može sada ići do 15%, sada će se dodati još 15% za ruralni razvoj i zaštitu okoliša bez dodatnog nacionalnog sufinanciranja. Osim toga, E, tu su i mogućnosti za obavezne eko e, programe što je nešto što e, dolazi iz proračuna za klimatske promjene i za okoliš. Kad je riječ o drugim izjavama, kad je riječ o lideru, Čuli smo da je rez dva i po puta, ne znam koji je izvor za taj podatak. U budućnosti ćemo se držati obveze da na lider otpada 5%, mislim da se to temelji na iskustvu. Znamo da neke države članice idu korak dalje s 10%, a u nekim državama članicama na lider otpada, eh, na lider otpada 30% regionalnih programa. Mi zadržavamo tu mogućnost i eh, u budućnosti će biti čak i manje e, birokracije. E, to će biti e, dio mjere o suradnji u uredbi za ZPP-u i nije toliko preskriptivno, već će davati mogu, još više mogućnosti lokalnim zajednicama. Još jedan komentar odnosio se na mlade poljoprivrednike. To je jedan od prioriteta komisije znači mladi budući, poljoprivrednici, barem 2% alokacije za prvi stup bi trebao o ići mladim poljoprivrednicima. Čuli smo prijedlog da, um, da dobna granica bude više od 40 godina. Nama se ne čini da je to baš dobra ideja, zato što će u tom slučaju pomoć, odnosno potpora biti manje ciljana. Prema našem isku, prema iskustvu nam se čini da je e, dovoljno e, ako stanemo na 40 godina, je to dovoljno za, za promicanje e, ostajanja dakle, mladih generacija. Zatim bio tu i prijedlog da dio za klimatske promjene prijeđe na 30%. Naravno, e u ZPP-u e, proračun za koji se očekuje će da e, doprinijeti klimatskim ciljevima je 40%. Znači, još, još je veći. Nema ograničenja za poljoprivrednike ako zadovoljavaju ako zadovoljavaju e, sve kriterije, onda nema ograničenja za urbane u odnosu na ruralne poljoprivrednike. E, isto tako postoje različita mišljenja. Gospodin Rope je rekao da bismo trebali prijeći do, e, doći do eksterne konvergencije do kraja programskog razdoblja. Gospođa Gasi Perez je reagirala da to nije baš tako a situacija u vijeću je ista. Neka država članice traže više, neke manje. Mislimo da je naš prijedlog e, razuman i uravnotežen. E, neke države članice će možda podlijegati porastu od 3,9% u izravnim plaćanjima. E, države ispod 90% europskog prosjeka će moći dobiti veću stopu sufinanciranja. Kad je riječ o priznavanju regija, razumijemo da je potrebno da se uskladi ZPP i kohezijska politika u pogledu regija i sufinanciranja. Kad je riječ o društvenim aspektima, tri ili četiri govornika su govorili o društvenim ciljevima. Tu bih htio reći da u članku 6 uredbe o ZPP-u imamo tri društvena cilja. E, mislimo da su oni dostatni da bi ob... E, riješili sve izazove, uključujući žene, e, socijalne usluge i ne trebamo dodavati još ciljeva. Ono što je bitno je ono što će biti isprogramirano u državama članicama. Mi smo otvoreni u tom smislu. Ne bismo naprosto trebali propteretiti uredbu novim ciljevima. Još jednom ponavljam da je važno ono što će države članice staviti u svoje programe. I u tom smislu nema praktičko nikakvih ograničenja. Kad je riječ o trajnim e, pašnjacima, bitno je da ne napravimo korak nazad u budućnosti. Sada samo dajemo općenitiju definiciju uredbama, a države članice to mogu koristiti. Kad je riječ o članku 69, ruralna i neruralna poduzeća, Razumijem što želite reći, ali tu postoje dvije politike, kohezijska i regionalna politika, s jedne strane i poljoprivredna politika s druge strane. Tako da mislimo da treba jasno razgraničiti te dvije politike i to je razlog za odabir ovakve formulacije u uredbi. Također bih htio spomenuti, budući da smo to čuli više puta, e, htio bih reći da po prvi puta nakon puno godine da je bioekonomija ušla u među ciljeve ZPP-a. Dakle, prvi put. Dosta smo i tu otvoreni. Čuli smo ideje o kružnoj ekonomiji, o pametnoj specijalizaciji i tako dalje. Tako da mi to možemo obuhvatiti ne samo u ZPP-u, jer za to postoji mogućnost u ZPP-u, već se radi o iznosima koji su predviđeni u okviru obzora Europa. Imamo, gotovo je udvostručen taj proračun, a tu su predviđene još neke dodatne mogućnosti. Ne znam jesam li odgovorio na sve, vjerojatno nisam, ali ovo bi bili moji glavni komentari. Na kraju bih samo htio reći da s novim modelom provedbe, New Delivery Model, aha, gospođa Garcia e, Perez je govorila o racionalizaciji. To je velika rasprava. Povjerenik je više puta odgovorio na to pitanje. Ono što bih ja htio reći, da se trebamo držati politike na razini Europske unije i mi definiramo ciljeve i pokazatelje za praćenje ostvarenja ciljeva i definiramo intervencije. Postoji više subsidijarnosti ne u definiranju politike, već u implementaciji politike, a ona će se, provedba će se vršiti kroz strateški plan u okviru ZPP-a htio bih reći da u okviru e, novog e, modela imamo više fleksibilnosti. Naravno, komisija se neće protiviti ako se iznaču dodatna sredstva za EPP i općenito za Europsku uniju. Hvala. My proposal for the... Hvala. Moj prijedlog za amandmane je podne 29.11. Dakle, u podne 29.11. Gospodin Rope, želite li vi još nešto reći zaključno, ali molim vas budite kratki. Labai ačiū, nesistengsiu giliai kalbėti, bet iš Hvala lijepa. Neću ići u neke detalje. Uistinu mi je drago što je došlo do ovako žive rasprave. Svima vam zahvaljujem na vašim komentarima, na idejama. Neke ideje se i preklapaju, neke se opet razlikuju. Htio bih se isto tako zahvaliti komisiji. Mislim da je moguće naći kompromise kada govorimo o još težim pitanjima. Pa riječi je o samom strateškom planu, odnosno planovima. Da, postoji rizik da ćemo na kraju završiti s 27 različitih poljoprivrednih politika, zato moramo imati zaštitne mehanizme da to spriječimo. Međutim, ako države počnu pisati svoje vlastite planove, to znači da ćemo imati sve veće razlike u pogledu razvoja pojedinih država. Kada govorimo o konvergenciji, mislim da smo tu došli do faze gdje moramo uistinu nešto učiniti u pogledu stvarnog postignuća. Već zadnjih 20 godina ulažemo tu napore ali postoje šanse dakle, da kada se potraži i neko dodatno financiranje. Posebno mi se sviđaju i prijedlozi koji se odnose na mjere da se ožive ruralna područja. Ja ću uz vašu podršku iznijeti te mjere. E, moguće je smisliti nešto sasvim novo. Možemo govoriti o trgovini, o proizvodnji, ali trebali bi se fokusirati na lokalnu proizvodnju, na to kako da koristimo lokalnu sirovinu, kako koristiti šumarstvo, da stvorimo uvjete za ljude, da kupuju dakle, lokalno po istoj cijeni, čak i po nižim cijenama proizvode bolje kvalitete kako bismo mogli osigurati da trgovine, bolnice ostanu u tim ruralnim područjima. Vjerojatno će neke države odlučiti podržati određene skupine stanovništva. I time ćemo isto tako povećati potražnju u ruralnom području. Mm, u ruralnim područjima se ne smijemo pouzdavati samo u poljoprivredu, već kroz kohezijsku e, potporu bi trebalo više podržavati i poduzeća. Hvala i veselim se vašim prijedlozima i nadam se da ćemo svi zajedno moći stvoriti dobar dokument. Hvala lijepa. Dakle, rok je četvrtak 29.11. u podne. I nastavljamo sada sa sektorom poljoprivrede, dakle razmatranjem nacrta mišljenja pogledu drugog dokumenta, to je financiranje, upravljanje i praćenje e, zajedničke poljoprivredne politike. To je sljedeći dosijek gdje je Agri e, odgovorni odbor, a mi smo pripremili naše mišljenje. Izvijestiti gospodin Bogović i dajem vam riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Kad govorimo o strateškim planovima, isto tako sam spomenuo ovaj novi prijedlog komisije koji je uistinu revolucionaran. Taj prijedlog u stvari dovodi do temeljnih izmjena u pogledu ZPP-a. Dakle, kako bi ga modernizirali i prilagodili onome što nas čeka u budućnosti. Koja je glavna promjena? Imamo konvergenciju a to ide sada ka učinkovitosti, dakle da pratimo učinkovitost, rezultate, ono što je postignuto i da se fokusiramo na okoliš. To znači da države članice imaju više prava u pogledu subsidijarnosti, da mogu biti fleksibilni i kroz tu fleksibilnost mogu popuniti te nedostatke i smanjiti razlike između država članica. Ja mislim da je uistinu važno da države članice imaju više odgovornosti. Komisija će pratiti sve to što je učinjeno, pokazatelje učinkovitosti, tu smo dobili dosta dokumenta u pogledu toga što će se pratiti i što se neće pratiti. Dakle, pojednostavljenje, manje administrativnog opterećenja, to je ključni cilj ovog novog modela. I isto tako znate da nekadašnji prvi i drugi stup e, su sada kombinirani u ovoj novoj uredbi. Dakle, onda se na tome više radi na nacionalnoj razini. Pitam se kakva je tu situacija u pogledu tog pojednostavljenja da ono možda ipak neće povećati administrativno opterećenje za države članice kad govorimo o praćenju gospodarstava. Mislim da bi tu trebalo biti manje kontrola, manje revizija strane agencija Brisela. Zašto ne bi koristili satelitsku mrežu koja je postavljena. To je bolja opcija. Ali znamo da je i revizorski sud iznio da tu postoje određene nedostacije, možda ti strateški planovi nisu dovoljno jasni. Sad što se tiče ove uredbe, mislim da moramo obratiti pažnju i na CMO uredbu. Dakle, imamo jedan set uredbi, možemo reći, koji kombinira sve ove ciljeve koje želimo postići. Ono što mi moramo učiniti je poboljšati povezanost, dakle, to konektivnost, to se navodi i u omnibusu. i osnažiti i unutarnju i vanjsku konvergenciju. Mislim da je komisija postavila vrlo dobar cilj. Znamo da sad postoje ogromna gospodarstva to je nešto što moramo ograničiti. Zato imamo te gornje granice. O tome ćemo sigurno još raspravljati. Če li se to primjenjivati na jednu državu članicu, na više njih? E, dakle, što činiti u tom pogledu? U svakom slučaju siguran sam da ćemo o tome još puno razgovarati kada govorimo o toj gornjoj granici i budućnosti. Ali moramo naći jasne odgovore. Jučer smo o tome razgovarali na Agriju. I pitali se kako koristiti ta sredstva kako bi uistinu imali jednu aktivnu ulogu. Drugim riječima, ne samo vlasnici, već oni koji uistinu obrađuju zemlju. Znam da to imamo zasebne politike, imamo regionalnu koheziju i novom poljoprivredom, međutim e, svi su oni povezani kroz tu teritorijalnu dimenziju i pitanje dakle migracija unutar Evropske unije. To bi trebalo uključiti i u VFO. Znamo da sad imamo sve manje sredstava imamo ciljeve koje trebamo ostvariti. Znam da imam sad više novca za Erasmus, obzor. Međutim, i dalje se moramo fokusirati na poljoprivredu i ruralni razvoj. I moramo spriječiti tu masovnu depopulaciju u ruralnim krajevima e, situaciju s obzirom na siromašne zemlje i depopulaciju jer stanovništvo odlazi u bogatije zemlje. A onda je pitanje subsidijarnosti. Potrebno nam je pojednostavljenje. Države članice trebaju preuzeti odgovornost, a ne uvijek optuživati Brisel. Države članice mogu biti kreativnije uz više odgovornosti koje im je sada dana. I tu imamo dovoljno iskustva u kohezijskoj politici. Znamo da su države članice kreativne. I moramo postaviti nove mehanizme jer ako budemo imali kašnjenje u pogledu kohezijskih fondova i sredstava za ruralni razvoj, to će imati negativne posljedice. Ne možemo kasniti s izravnim plaćanjima. I htio bih sadržati tu arhitekturu dva stupa u tom aspektu i mislim da ne bi trebali sada potpuno izmijeniti cijeli sustav jer on dobro funkcionira. Što se tiče pokazatelja i nekih drugih elemenata, tu još stvari moramo pojasniti. A sad što se tiče amandmana. Mislim da bi parlament tu trebao preuzeti snažnju ulogu. Zato predlažem da bi sve te odredbe trebalo regulirati kroz delegirani akt, što znači da bi parlament tu imao jaču e, ulogu kada govorimo o provedbi te politike. Dakle, manje provedbenih akata, više delegiranih akata parlament bi uistinu tu trebao isto odlučivati. Ako tome ne bude tako, može se dogoditi da se razvodni ZPP i da se pretvori u nacionalnu politiku. Dakle, molim vas više delegiranih akata. Dodatno tome, komisija bi trebala pri provedbi ZPP-a izvještavati parlamentu. Dakle, parlament treba znati što se događa na terenu. Iako je nužno, mogli bi predložiti neke izmjene kao što smo to učinili prošle godine kod Omnibusa. Dodatno tome moramo biti realni. 2021. nije realan datum, pa predlažem dvogodišnje prijelazno razdoblje kad se sve usvoji u Briselu, države članice sad ako trebaju usvojiti strateške planove, to se mora potvrditi onda nam je potreban jedan potpuno novi IT sustav. Pa je nemoguća misija da se to sve učini do 2021. Treba će nam barem e, prijelazno razdoblje dvije godine. A što se tiče izvještavanja, Znamo da je ona bitno kada govorimo o učinkovitosti. Stoga ne smatramo da je realan datum 15. već 15. Ako želite da pripremimo dobra izvješća. Kad se radi o višoj sili, trebali bi spomenuti korisnika ili dugoročnu nemogućnost obavljanja posla. Ponekad neka nesreća je više sila i to moramo uzeti u obzir. Kad e, definiramo e, dakle izuzeća imamo tu i proporcionalnost. 7 milijuna korisnika ne bi trebalo tretirati kao onih 100 koje imamo kroz kohezijske fondove. Ja isto mislim da ne bi trebali u potpunosti mijenjati sustav. I molim vas, nemojte pretjerano opteretiti manje korisnike. Dakle, s previše birokracije. Hvala vam lijepa. I veselim se cijeloj raspravi i amandmanima. Hvala lijepa. Bilo je to malo sad šire mišljenje u pogledu cijelog sustava poljoprivredne politike. I sad dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, gospođo Garcia Perez, ali molim vas budite kratki, koncentrirajte se samo na ovaj dosje. Ne brinite, bit ću kratka. Imam samo dva pitanja koje bih htjela ovdje navesti. Kao prvo, mislim da je nužno da imamo ovaj sustav kompenziranja kada govorimo o o povratu sredstava i o plaćanjima, a to je vrlo jednostavno. Na primjer, ako imate godinu gdje je poljoprivrednik eh, platio manje ili više, sljedeće godine to možete kompenzirati manje ili više sa određenim plaćanjem. Ne bi se trebali čekati na sve razne godine da bi se to izvršilo. To je jednostavnije. Trebali smo ponovno uspostaviti taj mehanizam kompenzacija. Kada govorimo o strateškim planovima, postojaće zemlje gdje postoji u teritorijalnom smislu više od jednog tijela za ovjeravanje. Pa ćemo morati biti svjesni toga da postoji jedno tijelo koje koordinira ostalo. Dakle, ako imate tijela za ovjeravanje u regiji, trebali bi imati jedno koje je priznato kao ono koje koordinira sve ostale. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine Rope, sljedeći izvjestitelj Sjeni, molim vas budite kratki. E, nastavit ćemo raspravljati o politici, ali molim vas budite kratki u vašem izlaganju. Da, slažem se. Zahvaljujem kolegama na mišljenju. Puno toga mi se tu sviđa. A ako budem imao dodatne prijedloge, na vrijeme ću ih podnijeti. Hvala, to je uistinu bilo kratko. Želi li se još netko javiti od kolega? Ne. Dobro. Onda mi je zadovoljstvo dati riječ gospođi Borhman iz Europske komisije. Vaša reakcija, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Zanimljivo je bilo slušati dakle koliko je ovaj odbor zainteresiran u poljoprivrednim pitanjima. Što se tiče horizontalne uredbe, tu bih se samo ograničila na neke komentare koje je izvjestitelj iznio u pogledu izmjena i dopuna gospođa Garcia Perez. Kao prvo bih govorila o ovim prijelaznim dogovorima. Vi ste rekli da je 2021. prerano. Tu bih ja rekla da je naravno komisija uvijek osigurala dakle, da se s državom članicama prethodno raspravlja o tim prijelaznim razdobljima. Dakle, imajte na umu da ćemo to uzeti u obzir i da će to biti pravovremeno provedeno. Naravno što se tiče izravnih plaćanja, oni obično idu godinu po godinu i tu ne očekujemo nikakva kašnjenja što se tiče izemnih plaćanja. Što se tiče ruralnog razvoja, naravno da je važno imati novo programsko razdoblje, da ono bude spremno, jer neke države članice će već potrošiti sva sredstva u okviru postojećeg nema nikakvih kašnjenja e, u ovom fondu, tako da znamo da će države članice brzo iscrpiti sva sredstva pa će im biti potrebna nova. Dakle, to moramo uzeti u obzir kada govorimo o ovim prijelaznim aranžmanima. Izvjestitelj je isto tako spomenuo da bi trebali imati više detalja kroz delegirane akte. Naravno da komisija zna da vijeće želi provedbene akte, a parlament želi delegirane akte. Ono što komisija nastoji činiti je da se e, ograniči broj ovlasti, dakle pola onoga, pola manje od onoga što smo imali u postojećoj uredbi, dakle da se nekako nađemo na sredini između parlamenta i vijeća. To je naravno nešto o čemu sigurno raspravljati tijekom pregovora. Isto tako je izvjestitelj spomenuo je da će državama članicama trebati novi IT sustav. Uistinu pokušavamo e, iskoristiti već ono što imamo u državama članicama. Dakle, nastavit ćemo sa svim postojećim tijelima svi pokazatelji koji su predložene su stvari koje bi trebale već postojati u agencijama za plaćanje i u njihovom IT sustavu kako bi mogli izvještavati o tome. Tako da uistinu pokušavamo koristiti već ono što imamo, što funkcionira, isto tako što se tiče kontrola Predložili smo države članice moraju imati sustav plaćanja kako bi mogli koristiti tu novu tehnologiju, da će oni na licu mjesta to provjeravati, ali bez toga da im komisija točno govori koliko bi e, provjera trebali imati na terenu. Jer kao što ste rekli, to je taj novi model koji se fokusira više na učinkovitost, a ne na usklađenost. Naravno, uz podršku komisije. I na kraju bih rekla nešto što se tiče 15. veljače. Razlog zašto smo predložili 15. veljači je zato što je to tako u e, financijskoj uredbi. Dakle, što se tiče komisije, kako bi mi mogli dobiti razrišnicu od parlamenta i od vijeća, komisija mora podnijeti vlastito izvješće u proljeću određene godine Stoga nam je potreban input od država članica od 15.2. i to je dogovoreno i to je ovoj e, novoj financijskoj uredbi koja su snagu drugog kolovoza ove godine. Dakle, potrebna su nam izvješća država članica ne samo u pogledu računa, već i što se tiče prihvatljivosti e, troškova i dakle, to je ono što je bitno u pogledu tih troškova i zato imamo taj datum 15.2. Znam da neke države članice kažu da će to biti teško. Istovremeno 15.10. završava financijska godina, a mi tražimo izvještaj 15.2. Dakle, to su podaci koje bi tako već trebali imati u sustavu. Što se tiče gospođe Garcia Perez, moguće je koristiti prijeboj, dakle takozvani offsetting, ali rekli smo da nećemo staviti nikakva detaljna e, pravila, dakle na državama članicama i korisniku je da to definiraju. A što se tiče koordiniranog tijela za certifikaciju, dakle moguće imati tako jedno tijelo, ali to nije zahtjev u prijedlogu e, komisije. Hvala vam lijepa. Hvala na objašnjenju. Gospodin Bogović, e, dvije minuta ili jednu? Ne. Mislim da će mi biti dovoljna jedna minuta. Hvala komisiji na objašnjenju što se tiče izvješćivanja o tome ćemo još raspraviti, ali kao što sam rekao, radujem se suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. E, moj prijedlog za rok za amandmane je podne u četvrtak 29.11. Dakle, podne 29.11. rok za amandmane. Sad nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Mišljenje odbora Regi o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni uredbe broj 13.16 vezano za povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Unije. Naš izvjestitelj je gospodin John Howard a glavni odbor je tran za ovo. Planiraju glasanje za 10. siječnja, tako da moramo ubrzati naš rad na našem mišljenju. ako želimo stići na vrijeme za odbor TRAN, dakle planiramo glasanje o ovom dosjeu za 13. prosinca. Zato sam predložila ovaj kraći rok za amandmane. Dajem još gospodinu Havartu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je jedna manja prilagodba uredbi. I nadam se da je, da je nikad nećemo morati iskoristiti tu manju izmjenu. Dakle, potencijalno povlačenje Ujedinjene kraljevine bez sporazuma o povlačenju bi stvorilo jednu ogromnu rupu u obliku Velike Britanije u sjevernomorskom i mediteranskom koridoru mreže TNT. Tu je komplikacija ta da onda nemamo logičnu rutu za spajanje tog koridora između onoga što još, ja još zovem europsko kopno i otoka Irske. Dakle, Cilj prijedloga komisije je da se odredi brodska ruta u okviru te mreže, a prijedlog komisije da se luke Rotterdam, Antwerpen i Zbruge odrede kao luke polaska sa europskog kopna prema irskim lukama u Dublinu i Korku. Na prvi pogled ovo se možda čini malo čudno, međutim moramo imati na umu da Luka Lavre koja je bliže i Luke Roskauf i Samalo se ne smatraju prikladnim lukama, a Lavre je dio drugog koridora za irske luke. Dakle, ova odredba shvatit će ti sami, neće imati velik utjecaj na kretanje e, prometa jer to je malo e, jer tržište će odrediti kamo ide promet, ali ono što vrijedi imati na umu je da u slučaju Brexita bez sporazuma Calais, Dover i Dunkirk, taj koridor, će imati dovoljnih problema da bi se promet u toj situaciji preusmjerio, dakle kašnjenje koje bi se stvorilo u području Kaleja Dunkerka bi bilo jako veliko jer nemamo situaciju vezano za ovaj prijelaz Kalej Dover gdje bi se carine provjeravale. I ne znamo što, bi se, što bi se dogodilo u tom slučaju, tako da je najbolje to izbjeći. A slično, ako ne bude postignut sporazum koridor t u Irskoj ne bi išao u sjevernu Irsku nego će se zaustaviti na granici Ujedinjene kraljevine. Ako bude postignut sporazum o povlačenju sa Ujedinjenom kraljevinom, tek koridor će ići i dalje kroz e, Ujedinjenu kraljevinu, dakle kao jedan kopreni most. E, ova uredba nema utjecaja na situaciju nakon 2020. i trenutni prijedlog, vidjet ćemo koliko će to trajati u praksi, dakle ovaj aranžman za kraj prijelaznog razdoblja to je i za 2021. Tu ćemo imati novu uredbu CAF i u ovom odboru treba reći da bi tada bilo prikladno vrijeme ponovno razmotriti prirodu poveznica od otoka Irske do europskog kopna i vrijedili razmotriti ponovno aranžmane koridora u tom kontekstu. I mislim da o tome treba reći nešto u samom mišljenju. I hvala što ste me poslušali. Hvala lijepa i hvala na vašem engleskom smislu za humor kad ste predstavili ovo mišljenje. Kolege, da li se netko javlja u ime gospodina Varka Siso? Ne vidim druge izvjestitelje u sjeni, možda smo predugo glasali. Komisija, da li vi želite nešto dodati? Mogu li ja još nešto dodati? Vrijedi spomenuti kad sam govorio o Dunkirku i Kaleju. Oni će još uvijek biti dezignirane kao luke u koridoru, dakle odlazne luke, dakle ne predlaže se izmjena njihovog statusa. Hvala na informaciji. Sada dajem riječ predstavniku Europske komisije, gospodin Colson, imate riječ. Hvala predsjedateljice. Nemam ništa za dodati, vaš izvjestitelj je sve potpuno sažao i precizno. Ono što želimo učiniti u ovom slučaju je riješiti jedan prekid slučaj kad bi bio prekid kontinuiteta ako se ne postigne sporazum o povlačenju. I nadamo se da ovaj akt nikad neće stupiti na snagu. Ako stupi, komisija željela premostiti taj jaz između Irske i kontinenta. Tako da odaberemo tri luke koje su najprometnije, koje imaju najviše prometa sa Irskom u ovom trenutku. I to je sve. Hvala. Hvala. Sve je jasno. Nadam se da ćete imati prilike susresti se sa izvjestiteljima u sjeni i razgovarati s njima. Predlažem rok za amandmane za kraj radnog dana u pet popodne 26.11. jer pod pritiskom smo zato što moramo zbog datuma glasanja na odboru TRAN, dakle 5 sati popodne 26.11. za amandmane. Idemo dalje s dnevnim redom. Odobrenje odluka koordinatora. Članovi odbora regiji primili su odluke koordinatora sa njihovog sastanka jučer. Možemo li se složiti s tim odlukama, gospodine Van Nistelrooy? Teško mi je išta reći jer nisam bio jučer na sastanku, ali zapisnik je ispravan. Ako želimo nešto reći, to smo poslali. Dakle, napomene sa strane EPP-a. Tu je tekst od točki 2 i Interregu 3.12. ili 21. ili 22. prvog za glasanje. EPP kaže da izvjestitelj Pascal Arimo predlaže da se glasa 12. Ja sam dobio tu napomenu, ako to negdje dodamo, onda sam ispunio svoj cilj jutros, za jutros. Hvala. Hvala lijepo, jako lijepa napomena. Uključit ćemo je u zapisnik. Odradili smo već dobar dio svojih odgovornosti vezano za dosije za VFO. Ima li što podrazno? Nema. Hvala lijepa. Sljedeći sastanak bit će 3.12. popodne od 3 sata. Hvala prevoditeljima na podršci i zatvaram sastanak za danas. Hvala.